izvješće kolegice Köstinga o novoj strategiji Europske unije za šume. Riječ ima izvjestiteljica na četiri minute. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče. Naše šume e, su jedna važna gospodarska grana i najbolja garancija za kvalitetu života, održivost i radna mjesta i dodanu vrijednost. E, po broju zaposlenosti ovaj sektor je na trećem mjestu direktno iza e, metalne i prehrambene industrije. Veliki broj e, šuma doprinose sa 7% europskom BDP-a E, drvo je dakle jedna važna, jedan važan europski resurs e, i e, obazrivim gospodarenjem europskim šuma i 16 milijuna europskih šumskih gospodarstava bitan je doprinos europskog gospodarstva. Preko 50% europskih šuma su u privatnom vlasništvu E, polazeći od toga razradila sam i svoje izvješće. Dakle, imajući u vidu i gospodarsku i e, e, društvenu ulogu naših šuma i važnost održivog gospodaranja šumama. osnovne ideje ovog izvješća su na primjer bolja koordinacija na europskoj razini šume moraju biti na bolje, bolje pozicionirane u različitim europskim strategijama uz naravno očuvanje prava zemalja članica da same određuju svoju politiku gospodarenja šumama. Europski parlament se izjašnjava za e, E, jasno razrađene planove gospodarenja šumama u okviru e, e, Natura 2000. Važno je da se ne uvode zakonske obaveze kaskadnog korištenja drva. Nadalje, ono što je važno su kriteriji za održivo gospodarenje šumama kao i jedan oznaka kvalitete koja bi bila zajednička za cijeli ovaj sektor. Bitno je međutim da tu nemamo katalog mjera koji bi bio e, jednak za sve nego da, e, da bi se pri čemu bi se uzimali, uzimala na, u obzir raznolikost e, odnosno velike razlike između zemalja članica. Od osobitog značaja za održivo gospodaranje šumama e, su naravno i e, održanje zelenih radnih mjesta i a održivo E, gospodarenje šumama može da e, igra važnu ulogu u razvoju europskog gospodarstva. Nadalje je važno istraživanje i razvoj, to je u mom izvješću naglašeno. E, naš je cilj daljnji razvoj u području bio ekonomije u području zaštite od klimatskih promjena i e, bitno je pritom da se e, izbjegne povećanje birokracije odnosno administrativnih opterećenja ja sam mišljenja da e, bismo trebali razmisliti o, o stalnom odboru za šumarstvo želim zahvaliti kolegama u odboru za poljoprivredu. Mi smo vrlo dobro surađivali i osobito kolegama iz odbora Envi i odbora ITRE e, koji su dali svoj doprinos ovom izvješću. Osobito želim zahvaliti asistentima koji su e, uložili jako velike napore i puno radili e, u fazi izrade ovog izvješća. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolegice Köstinga. Sada prelazimo na slobodno javljanje za riječ. E, opet imam na popisu previše imena, riječ ću dati samo, moći dati samo onim kolegama koji nisu već prije e, dobili riječ e, u drugim točkama dnevnog reda. Sljedeća riječ ima kolegica Nojštat. Hvala lijepa. Želim ja reći nekoliko riječi o ovoj novoj strategiji šumarstva. Točno je i važno da su tu uglavnom nadležne zemlje članice na temelju načela solidarnosti subsidijarnosti, međutim svejedno se na europskoj razini od mnogo toga može e, razmisliti i mnogo toga se može isplanirati. Ja podupirem ovo što je e, kolegica Köstinga e, rekla, odnosno što stoji u izvješću. Naravno, pritom je važno održivo gospodaranje šumama. Međutim, treba reći da je važno da imamo kriterije, evropske kriterije održivosti i moramo razmisliti o tome da iako e, šume kontinuirano rastu da moraju postojati ograničenja za upotrebu e, drva a dio toga je i kaskadna upotreba drva koja ne bi trebala biti obvezna ali e, bi trebala biti dio cijelog programa ja za to plediram u budućnosti. Hvala lijepa. Kolegice Noihl slijedi kolega Čambaski. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja se samo mogu složiti s novom strategijom za šume Europske unije. Slažem se sa pristupom koji je nov, sustavan i koji predviđa planiranje. Šumarska politika mora biti nacionalni prioritet i nije nužno da se donese uredba na razini Europske unije. Međutim, potrebne su neke zajedničke mjere kao što su ulaganja, veća razina radnih mjesta i nešto što bi povećalo dodanu vrijednost. Međutim, ovaj sektor se suočava s brojnim proteškoćama. Da ću vam primjer iz moje zemlje. Europski fondovi se koriste kako bi se e, zapravo provodila nezakonita sjeća za provođenje europskih projekata. Postoji prava mafija u šumarstvu i ta ilegalna produkcija ilegalno drvo se izvozi u treće zemlje. Ne možemo zatvarati oči pred tim činjenicama. Nužno je povećati ulaganja kako bi taj sektor mogao generirati e, više radnih mjesta i veću dodanu vrijednost. Hvala lijepa. Riječ kolegica Mula. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, želim zahvaliti kolegici Köstinga na ovom izvješću na vlastitu inicijativu u kojem je jedna snažna politička poruka e, vlasnicima šuma e, i onima koji gospodare šumama. Ono što je važno je da se e, ojača privatno vlasništvo 16 milijuna šumskih gospodarstava. Ne smije doći do obveznih planova gospodarenja šumama i do kaskadnog korištenja drva i pozdravljamo istraživanje e, e, šumarstvo je najbolja garancija kvalitete života održivog e, gospodarenja i dodane vrijednosti osobito u ruralnim područjima a sve to će funkcionirati na temelju dobrovoljnih mjera i ja e, tražim od komisije da ovaj ovo izvješće na vlastitu inicijativu uključi, integrira u svoju buduću strategiju šumarstva. Hvala lijepa. Sljedeća govornica. Arvoisa puhemies, toivottavasti tämä ei... Hvala gospodine predsjedavajući. Nadam se da se ovime ne opisuje pomanjkanje interesa za šumarstvo. Naime, činjenica da je ova tema tako kasno došla na dnevni red, tako kasno u danu. U Finskoj postoji područje jednako veliko kao veličine Belgije koje treba zaštititi. Govorimo o obnovljivim izvorima. Europska unija govori o prirodnim resursima. Dakle, trebamo vidjeti, e, dakle, to treba staviti u kontekst fosilnih goriva. Isto tako se moramo nositi sa izazovima koji predstavljaju klimatske promjene. Bio ekonomija je rješenje za to. Europska komisija također ima akcijski plan u tom smislu. Nadam se da će pristup komisije biti dosljedan kako bismo mogli razmotriti sve mogućnosti i vidjeti kako razviti e, bioekonomiju i što sve možemo poduzeti kako bismo imali više znanja u području e, prerade i kako bismo e, očuvali tri milijune radnih mjesta, što je od posebnog značaja. Hvala lijepa, sljedeća rečima kolegica McIntyre. Thank you, Mr. President. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti kolegici Köstinger na izvješću. Vjerujem da veći dio održivog gospodaranja šumama trenutno ograničava dobronamjerna, dobronamjerno, ali pretjerano normativno birokratsko okruženje kao što je uredba o drvu i zato e, se radujem reviziji te uredbe i smatram da treba nova uredba koja bi, smatra, koja bi smanjila nepotrebne troškove i obveze za E, dostavljanje informacije od strane šumara. Shvaćam e, potrebu e, uvođenja pravila za treće zemlje, međutim ono što je potrebno su ciljane aktivnosti. Moramo surađivati sa problematičnim zemljama da vidimo kako one mogu poboljšati svoje interne strukture kako bi većina šumskih površina u Europi ne bi bila preopterećena nepotrebnim troškovima i birokracijom. Hvala lijepa. Za kraj riječ ima kolega Brennan. Uh, Hvala. Htio bih iskoristiti ovu priliku i reći nešto o važnosti šumarstva, važnosti drveća i drva. Tri su glavne razloga za to. Prije svega borba protiv klimatskih proizvoda, e, klimatskih e, promjena, zatim stvaranje radnih mjesta i poboljšanje zdravlja. Prije svega klimatske promjene e, već smo primijetili da 10% e, emisija CO2 e, je apsorbirano kroz e, šume u Europskoj uniji. Ako bismo to mogli povećati u Irskoj primjerice, to ide, to bi moglo ići od 10 do 18% do 2050. godine. U tom slučaju bismo mogli spremiti više, pohraniti više ugljika i spriječiti promjene, klimatske promjene. Osim toga bismo mogli stvoriti nova radna mjesta. U mojoj jedinici imamo veliki potencijal u tom smislu i kao treće mogli mogli bismo poboljšati zdravlje ljudi koji bi mogli provoditi više vremena u šumama. Dakle, ta tri e, elementa su sve razlozi zašto najbolji čovjekov prijatelj nije pas, nego drvo. Hvala lijepa kolega Brennan, time smo završili sa raspravom, odnosno za kraj dajem riječ gospodinu povjereniku. Uh, Hvala lijepo, predsjedavajući, dragi zastupnici. Iako je kasno, meni je drago da možemo danas predstavljati ovdje o ovoj važnoj temi. I drago mi je što predstavljam komisiju ovdje i svoje kolege koji se bave provedbom naše nove strategije za šumarstvo, prije svega povjerenici Vela i Bjankovska, Kanete, oni su samo neki od njih. I mi bismo svi htjeli zahvaliti Europskom parlamentu na interesu i uključivanju u izradu strategija, prije svega izvjestiteljici gospođi Kessinger i izvjestitelju u na ovom jako važnom izvješću. Drago nam je da je Europska strategija o šumarstvu također bila tema i na e, odborima NVI i ITRE. Prije svega, mi nemamo zajedničku e, politiku o šumarstvu, ali Europska unija kroz svoje politike podržava održivo šumarstvo i e, odluke koje države članice odnose u tom sektoru su u skladu sa subsidijarnosti. Dakle, imamo zajedničke ciljeve za budućnost. E, šume pokrivaju više od 40% područja Europske unije i ključne su za naš okoliš, e, ekonomiju i društvo. Nekoliko je politika koje utječu na ovaj sektor, dakle o klimatskim, o klimatskim promjenama i tako dalje. I kroz te politike Europska unija također doprinosi e, održivom šumarstvu i e, tome da države članice donose pravilne odluke što se tiče cijelog sektora i zaštite šuma. Htio bih naglasiti da je nova e, strategija također u skladu sa političkim smjernicama Junckerove komisije, primjerice što se tiče rasta i radnih mjesta, ne samo u šumarstvu nego u cijelom sektoru. Ne bismo smjeli zaboraviti da e, šumarstvo, odnosno industrije koja je povezana sa šumarstvom e, pokrivaju 7% BDP-a i jako puno radnih mjesta. To naravno varira od države, u državama članicama, ovisno o pokrivenosti šumama. Primjerice u zemljama kao što je Finska, e, a moramo uključiti i proizvodnju pulpe i papire koje koja je velike zastupljena u izvozu. Stoga strategija za šumarstvo želi očuvati ovako važne e, prirodne resurse e, koji bi i dalje imali, od kojih bismo i dalje imali ekonomske koristi unatoč svim prijetnjama koje, s kojima smo suočeni. Međutim, to nije sve. Ova strategija također ima e, veze i sa smanjenjem utjecaja klimatskih promjena, s poticanjem bioraznolikosti Moramo uzeti u obzir da je veliki, veliki dio područja Natura 2020 također pod šumama. Također uzmemo u obzir i obnovljive izvore energije i sve to zajedno doprinosi održivoj bioekonomiji. Kao što već rekao u Europskoj uniji imamo različite pokrivenosti šumama, dakle od Finske do Malte i tako dalje. Iz toga je važno držati se načela proporcionalnosti i subsidijarnosti i to će biti u srcu provedbe strategije o šumarstvu. Kada pogledamo samu strategiju, glavni je cilj uspostaviti okvir za, podršku održivog šumarstva temelju provedbu u različitim državama članicama. E, također nam je potreban holistični, holističan pristup kojim kojem bismo uzeli u obzir različite koristi koje imamo od šume, pod e, pokrivenost eksternih i, i unutarnjih politika i moramo uzeti u obzir e, važan doprinos kojeg, ovog sektor, kojeg ovaj sektor može imati u smislu otvaranja novih radnih mjesta. Dakle, što Komisija i e, države članice razvijaju višegodišnji provedbeni plan sa u strategiju koje će definirati vremenski okvir za provedbu. Svi dionici će biti uključeni u provedbu također. To će također e, pokazati i sinergiju rada različitih e, službi komisije u smislu provedbe i ocjene rezultata. Dakle, komisija će razmotriti ovaj izvještaj parlamenta u pripremi svojeg višegodišnjeg provedbenog plana za strategiju. Hvala. Hvala lijepo gospodine povjereniče. Rasprava time